zadnjeg prekida sjednice u prosincu prema članku 78. Eh, eh, propisnika eh, poslovnika objav, bit će objavljeni dočni dokumenti u zapisniku ove sjednice. Dolazimo do dnevnog reda. Za danas sutra nemam, nemam nikakvih prijedloga. Za srijedu Predlog zelenih sa prijedlogom e, za e, sjevernu Nigeriju koja treba biti stavljena na, e, dnevni red. Gospođa Hautaler ima riječ na ovu temu. Naš klub predlaže da visoka povjerenica da izjavu po mogućnosti uz rezoluciju o nevjerojatnim i strašnim okrutnostima koje je počinila teroristička skupina Boko Haram u sjevernoj Nigeriji. Cijeli grad sa 2000 osoba je izbrisan s lica zemlje. I to je doista jedna od najgorih brutalnosti koje je ova teroristička skupina do sada počinila. I zato molim dom da se ova tema uvrsti na naš dnevni red u srijedu. Tko ovaj e, Hvala gospodine predsjedniče. Moj klub zastupnika e, podržava da visoka povjerenica da izjavu te da organiziramo, to jest da održimo raspravu o e, ovim događajima koji su nažalost postali vrlo česti u Nigeriji to, to dovodi do mnogo patnji i do e, boli i to posebice žena. Voljeli bismo da se rezolucija usvoji na sljedećoj plenarnoj, budući da ćemo na kraju ovog tjedna razgovarati o tome i bojim se da nećemo imati dovoljno vremena za, za to pripremiti. E, za raspravu smo i za rezoluciju na ovoj temu, ali e, smatramo da bi bilo bolje da se ova tema uvrsti na dnevni red u veljači. Dobro, pitam, slažete li se sa predlogom gospodina Gerera da prvo čujemo izjavu, zatim rezolucija za sljedeću sjednicu? Mislim da je to dobra ideja. U svakom slučaju smatram da je naša dužnost da o tome razgovaramo ovaj tjedan. Dobro, glasujemo. Tko je za e, ovaj predlog? Protiv? Suzdržani? Dobro, onda smo tako odlučili. Rezolucija sljedeći puta. Izvolite, kolega. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Imam samo jedno pitanje o tome hoćemo li ovakvu e, raspravu imati, ovako važnu raspravu imati u srijedu ili u četvrtak ujutro. Mislim da bi to omogućilo da više zastupnika sudjeluju na raspravi. Možda da i pogledamo kako dnevni red izgleda u ovom trenutku. Dakle, prijedlog je da se ova rasprava održi u četvrtak ujutro. Äh, Dobro, već smo glasovali, ali zapravo evo gospođa Mogherini je cijeli dan ovdje, pa dobro možda ima smisla da se onda e, raspravlja e, o izjavi visoke predstavnice u srijedu. Dobro, pogledat ćemo e, kako da to stavimo na dnevni red, tako da što više ljudi može sudjelovati. Za četvrtak nemam izmjena kao što vidim, ali vas svejedno molim još trenutak ostanite na svojim mjestima, još jedan trenutak. Dakle, dame i gospodo,